da tutte. Questo dovevi parlarne con la Dear colleagues, we can start our meeting. Dobro jutro kolege, možemo započeti sa sastankom. Number two, that is the adoption of the agenda. As you know, the vote on the... Prelazimo odmah na e, drugu točku dnevnog reda. Kao što znate, e, glasanje o e, emisijskim kvotama odgođeno je za naš izvanredni sastanak u Strasburu u četvrtak ujutro do u 8 sati. dakle, amandmani amadmani na to mogli su biti uloženi do ovog ponedeljka. Prelazimo sada na priopćenja predsjednika. Nakon e, odgode glasanja u e, odboru INTA na izvješće STAS e, će biti dakle odgođeno do 12. siječnja prijedlog mišljenja gospođe Melin vezano za rizike od karcinogenih i e, mutagenih e, substanci je sada predviđen e, za 21. prosinca, a do 5 se mogu, siječnja se mogu ulagažiti amandmani. Glasanje na Enviju ostaje nepromijenjeno. Među vašim e, materijalima naći ćete izvješte o misiji u Johannesburgu na COP17 CITES-u. A sada o božičnom domjenku e, održat će se ovdje nakon sadaš, današnjeg sastanka e, pozivam e, kako zastupnike, tako i naše suradnike. Inače, prijevod će e, biti osiguran kao što je uobičajeno za ovaj sastanak. Što se tiče zapisnika s proteklog sastanka od 29. studenog, možemo ga smatrati usvojenim ako nema primjedbi. Isto vrijedi za sastanka od 29. rujna. A sada ćemo govoriti o interinstitucionalnim pregovorima što se tiče uredbe o živi. Na drugom neformalnom trijalogu koji se održao ovog utorka postignut je dogovor. Postoje različita otvorena pitanja između parlamenta i vijeća koje smo uspjeli prebroditi. I e, tu smo usvojili dakle različite aspekte privremeno skladištenje otpada je sada od pet godina. Što se tiče kontaminiranja, komisija smatra da je rok od tri godine nešto što će omogućiti da se prikupe podaci država članica. Komisija će također revidirati do 2020. potrebu za daljnjim usuglašavanje sa zakonodavstvom Europske unije o živi. Tranzicijski e, period će biti kraći, a e, što se tiče zubnih plombi, što zakonodavci nisu mogli prihvatiti. Vijeće se nije moglo dogoditi oko rokova kada će se početi sa ukidanjem. E, isto tako su se dogovorili oko različitih drugih aspekata predsjedništvo će sada otići sa dogovoreni tekst na Koreper, a odbor, e, glasanje na odboru ENVI održat će se 15. prosinca u Strasburu ili pak 12. siječnja. Možemo sada prijeći na samo glasanje. E, moramo glasati o prijedlogu rezolucije o e, pedijatrijskim lijekovima. Možemo početi odmah sa glasanjem. I to tako što ćemo glasati o 60. amandmanu. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 65. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 66. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 67. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 68. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 69. uz usmeni amandman koji traži socijalisti i demokrati. protivili li se neko usmenom amandmanu? Ne. Glasamo kako za izmijenjeni amandman ideja za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 70. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj 2. Za, protiv, suzdržani, Odbija se. oprostite. Ne, <laughs> usvaja se. Amandman 73. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 79. Tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Odbija se. Amandman 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 81. Za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 82. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 83. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 84. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 86. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman Prvi za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći za, protiv, suzdržani, odbija se. Četvrti za, protiv, suzdržani, odbija se. Peti za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada ćemo zajedno glasati amandmanima 6. i 7. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 9. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 10. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 12. Za, protiv, suzdržani, usvaja se 13. Se e, ne razmatra, prelazimo na 14. Za, protiv, suzdržani, provjera. Jeste li glasali svi? Zatvaram glasanje. Odbija se. 15. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. za, protiv, suzdržani, odbija se. 18. za, protiv, suzdržani, odbija se. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 20. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 4. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 5. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasamo sada amandman 27. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33. za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. za, protiv, suzdržani, odbija se. 35. za, protiv, suzdržani, odbija se. 36. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38. za, protiv, suzdržani, odbija se. 39. za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na amandman 47. Za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li glasali svi? Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 8 za protiv suzdržani usvaja se. 53. za protiv suzdržani usvaja se. 54. za protiv suzdržani usvaja se. 55. za protiv suzdržani usvaja se. 57. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 59. za, protiv, suzdržani, odbija se. Konačno glasanje elektroničkim putem. Možemo li provjeriti 70. amandman? It's paragraph 4A new, page 2. Ne mogu se sjetiti jesmo li glasali za ili protiv. glasali smo za. Ja mislim da ste rekli e, e, da se odbije... Ne, usvoje, e, usvojeno je. To je amandman što su ga bili predložili socijalisti. We have final vote, sorry. <laughs> The vote is open. Sada konačno glasanje, otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Jednoglasno je usvojeno. Hvala. We give for one minute the possibility for... Evo, napravit ćemo kratku stanku od jedne minute kako bi svi oni koji žele otići iz dvorani mogli eh, otići iz dvorane. Okay, colleagues, we can uh, start with item number in our agenda. Prelazimo na osmu točku dnevnog reda, europski semestar za koordiniranje gospodarskih politika, e, ispitivanje za godišnje ispitivanje rasta 2017. godinu. Ovdje ćemo raspravljati o um, mišljenju kojeg je izradio naš kolega Nuno Melo. Njega danas nema, ali dati ću riječ gospođi Ajuzo da nam iznese stav izvjestitelja. Sí, muchas gracias, señor eh, hvala predsjedniče. Nuno Melo morao se vratiti prije nego je bilo predviđeno, tako da me zamolio da eh, vam se ja obratim, što činim s velikim zadovoljstvom. Dakle, u njegovo ime želim vam reći da je rasprava o europskom semestru odlična prigoda za uvođenje ekoloških e, i sanitarnih politika u održive sektore. Gospodarstvo treba, odnosno zašto okoliša trebamo smatrati važnim ekonomskim sektorom za zapošljavanje. Trebamo resurse koristiti na pametniji i održivi način, te smanjiti ovisnost o uvozu e, osnovnih sirovina. Međutim, klimatske promjene predstavljaju važan izazov i stoga recentni pariški dogovor je jako važan. Važno je promovirati dobre ekološke prakse i potvrditi odnosno odbaciti one koje nanose štetu u okolišu, ali uvijek imajući na umu gospodarstvo i e, zalagajući se za gospodarski razvoj i gospodarski razvoj određenim sektorima. Što se tiče sanitarnih politika, zdravlje predstavlja samo po sebi vrijednost i to je preuvjet za gospodarski rast. Poslično tome, ulaganje u zdravstvo omogućuje poboljšanje zdravlja, e, gospodarskog prosperiteta i socijalne situacije. I treba pojačati učinkovitost i financijsku održivost eh, zdravstvenih sustava. Ulaganje u zdravstvo ključni je preduvjet za gospodarski prosperitet i gospodarski rast. S ciljem poboljšanja rezultata, produktivnosti i zapošljavanja, naravno. Nadam se da ćemo moći računati na suradnju svih izvjestitelja u sjeni. Hvala. Najljepša hvala. Sada prelazimo na izvjestitelje u sjeni u ime socijalista demokrata. Gospodin Zofov ima riječ. Grazie Presidente. La comunicazione Hvala. Priopćenje Komisije o gospodarskim politikama o rastu za 2017. godinu sasvim ispravno naglašava da je potrebno do dođe do gospodarskog rasta, da se treba e, dakle, usmjeriti prvenstveno na mlade i na borbu protiv nezaposlenosti. Do toga e, to je nešto oko čega se svi slažemo. Vidimo da Europa koja ne, ne može dati perspektive svojim građanima je Europa koja će propasti od pritisaka populizma. U parlamentu trebamo e, se svi dogovoriti i dati hrabrije prijedloge za borbu protiv novih starih izazova što se tiče gospodarskog rasta. Jer e, gospodarski rast i e, oporavak nije onoliko brz kao što bismo željeli. Vidimo da je e, došlo do stabilizacije javnog duga i da se gospodarski rast povećao, ali treba dati preporuke za države članice, za pojedine države članice i mora se e, dati specifičan odgovor za svaku državu članicu kako bi oni mogli sami inzistirati na to kako da dođu do stabilnosti. Trebamo raditi također na pitanjima pojedinih teritorija i e, moramo uzeti u obzir što se nije napravilo kako se nositi s elementarnim nepogodama koje dolazi sve češće. E, drugo važno poglavlje je ranjivost bankarskog sustava. Međutim, sve to moramo napraviti na pametan način, jer problemi u bankarstvu vezani su za propast realnog gospodarstva i više e, oni koji su zaduženi ne mogu isplaćivati dugove. Trebamo dakle izaći ovdje iz začaranog kruga koji izaziva dogma vezana za mjere štetnje. Ali socijalno-ekonomske politike ne smiju se primjenjivati na nediskriminirajući način. Trebamo zamijeniti to logikom kvalitativnog vrednovanja kako bi ga države članice mogle unijeti u svoje proračune. Europska komisija dala je male, vrlo skromne naznake u tom smislu. Mi možemo puno toga predložiti. Znamo da ako se na bitan način ne ulaže u zeleno gospodarstvo, da će taj jedan od najdinamičnijih sektora koji može otvoriti nova i dobra radna mjesta. Dakle, ako se u njega ne uloži, na taj način će se usporiti konkurentnost mnogih država Europske unije. Mislimo ovdje na e, cirkularno gospodarstvo kao i na prelaz na e, niskoemisijsko gospodarstvo. I isto tako moramo se striktno držati onoga što od nas traži Pariški sporazum i onoga što je potvrđeno na sastanku COP22. Dakle, trebamo na taj način uklopiti neke elemente u, e, ono što stoji u komunikaciji komisije. Moramo inzistirati na tome kako ekološki pokazatelji ne bi bili samo mrtvo slovo na papiro već kako bi se oni sve više uklopili u e, ekonomske aspekte u državama članica. Najpše hvala sada. Predajem riječ gospodinu Selimoviću. Hvala. Najprije dopustite da zahvalim izvjestitelju gospodinu Veleu na Melu na izradi e, prijedloga mišljenja koji je jako dobar temelj za daljnji rad. Također pozdravljam činjenicu što NV e, može izraditi mišljenje o gospodarskom rastu. E, jer istina je da ekološki aspekt trebaju biti sagledani kao e, važni aspekti e, i važni element kroz koje Europska unija prolazi. Isto tako ozljenjavanje gospodarstva i ubrzano ozljenjavanje treba biti uzeto, sagledano kao mogućnost rješavanja problema kroz koje prolazi Europska unija. Želim ukazati na tri važna aspekta. Najprije, ekološko oporezivanje i prebacivanje poreza koji su poznati pod imenom e, ekološka e, porezna reforma su e, jako važni u Europskoj strategiji za 2020. Takav napredak osobito pokrenut je uredbom za oporezivanje za gdje se obvezuje nove poreze na ekološke proizvode. Povrh toga uz druge tržišne instrumente poput e, povećane odgovornosti proizvođača uvedeni su u područja, u brojna područja 25 e, do 28 država članica koriste 2015. godine e, porez porezna odlagališta. No, mislim da se može još više toga napraviti, osobito od strane država članica Europske unije. Europska unija treba i dalje prebacivati s rada na zagađivače e, porezno opterećenje i na proizvođače fosilnih goriva. To bi omogućilo e, poboljšanje i smanjenje e, potrošnje i proizvodnje energenata i isto tako treba poboljšati situaciju inovacijom Zatim želimo spomenuti zelene poslove i ulogu koju mogu odigrati. Studije 2012. godine jasno ukazuje na činjenicu da broj zaposlenih u toj industriji su procijenjeni na 3,4 milijarde tijekom godine 2000. To je bilo 2,2 milijuna. Dakle, postoji trend za sve veći broj ljudi koji rade u, koji imaju zelene poslove i e, okoliš je dakle važan doprinositelj razvoja. Daću primjer iz e, energetske e, učinkovitosti e, u zgradarstvu rečeno je da mora biti poboljšana situacija do 31.12.2020. godine. Prvenstveno se tu može napredovati sa izolacijom i grijanjem i to može biti dakle jako važno i to će biti ovisno o provedbi ovih političkih e, mjera. Zatim, zeleno financiranje. Želim reći da veće zelene investicije su od ključnog značaja kako bismo potakli zapošljavanje i gospodarski rast. E, porezna disciplina je bila glavna karakteristika europske, eh, europskih mjera i to je bilo nužno tijekom financijske krize, no ja vjerujem da ulaganja će doista biti potrebna kako bi se ostvarilo stvorilo zeleno gospodarstvo koje će eh, obuhvatiti ključne eh, zelene aspekte zaštite okoliša i ekoloških politika. Financijsko izvješće za 2010. godinu kaže da moram, da se mora godišnje ulagati 500 milijuna, milijardi godišnje kako bi se e, uspjelo zadržati zagrijavanje do 2,2. E, u suprotnom, e, klimatske promjene će biti nepovratne katastrofalne, a mi, moramo, a mi smo znatno ispod ovih iznosa. I prema izvješću za 2014. godinu Ključno je naći alternativna rješenja za ekološko oporezivanje. Moramo uspostaviti pravu ravnotežu između okolišnih poreza i ulaganja. Moramo, to mora moramo učiniti ulaganje u zeleno gospodarstvo još profitabilnijim. Od ova tri područja koje su od iznimnog značaja namjeravam uložiti tri amandmana i također se veselim susretu s drugim izvjestiteljima u sjeni nakon što e, uložimo amandmane. Dopustite još jednom da zahvalim e, izvjestitelju na ovako dobrom radu. Hvala. Hvala vam, gospodin izvolite naša hvala predsjedniče. Također e, osobno se želim zahvaliti izvjestitelju nacrtu izvje, e, mišljenja. Tu se radi o naravno jednoj stranici jer smo primorani na to, tu znam s pravilima i u tom smislu mislim poput drugih kolega da je ovo jako dobar temelj za e, daljnju doradu jer mislim da ključnog značaja a ovo govorim s velikim veseljem, dakle, drago mi je da i naš odbor Envi sudjeluje u semestru, jer kao što znamo, e, veliko gospodarsko e, gospodarska situacija u Europi je takva da se e, pokušava učiniti da, da vlade pametno postupaju svojim proračunima i da imaju na umu okoliš, ekologiju, da to sve bude uključeno. Dakle, to bi bilo logično da se osvrne veća pozornost na ekologiju. I ako sad pogledamo trenutne prijedloge izvjestitelja, mislim da se možemo složiti oko brojnih stvari, a mi ćemo vjerojatno dodati samo neki konkretni stvari. Evo primjer, primjera radi kada izvjestitelj kaže da načelo cirkularno gospodarstvo treba biti uključeno u gospodarstvo. Mi se potpuno slažemo s tim, ali mislim da to treba biti donekle jasnije s tim što mi mislimo, podrazumijemo po ta načela, jer na primjer u raspravama o paketu mjera za e, otpad mi raspravljamo o indikatorima indikatorima, a indikatori moraju biti uvršteni u sam semestar, tako da bismo mi tu uložili amandman s tim ciljem. Zatim, što se tiče oporezivanja, jasno je da je ovo uvijek zahtjevna rasprava, kao što je i bivši kolega rekao, mi ne možemo izbjeći e, raspravu o oporezivanju. Ono što se desilo tijekom krize jeste da je oporezivanje rada povećano, što je doista najgluplja stvar koja se može napraviti u biti hoćete, potrebno je smanjiti E, porez na rad kako bi se bolje više zapošljavalo, onda treba prebaciti u te, te, e, te poreze na zagađivače i na zastarjele tehnologije. I treba porezivati ono što je problematično. To su ti stari, e, stare tehnologije. I isto tako trebamo imati i e, raspravljati o subvencijama fosilna goriva. I mene smaraju sve te brojne, neizmjerne međunarodne platforme gdje se ljudi svi e, slažu oko toga da treba ukinuti subvencije na fosilna goriva. Znate, toga je toliko ima OECD, G20, G8, je Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, svi to govore, a na kraju nitko ništa ne poduzima. Tako mislim da je doista krajnje vrijeme da to postane jedan od ključnih, važnih indikatora u semestru, da se postaramo da e, ovdje samo samo ne propovjedamo priču o ukidanju tih subvencija na fosilna goriva, da se to doista napravi. Dakle, to ćemo isto tako priložiti i e, veselim se amandmanima kolega o ulaganju, u zelenom ulaganju i mislim da se tu možemo potpuno složiti, a zaključno ćemo uložiti neke amandmane o zaštitnim mjerama, jer moramo zaštiti činjenicu da minimalna razina zdravstvene zaštite bude zadržana u našim državnim članicama. I svi znamo što se događa, na primjer, u Grčkoj i kad vidite što se tamo događa, da osnovna, najosnovnija zdravstvena zaštita e, se raspada to je nešto što moramo imati na umu, to mora biti uključeno u semestar, mora postati minimalna zaštita, zdravstvenu zaštitu i ako pogledamo isto tako i prehrambenu sigurnost i vidimo što se s tim čini u državama članicama, to moramo imati na umu. Dakle, u Europi nije važno samo govoriti o e, štednji, već treba pokazati da da mora postojati osnovna razina zaštite i osnovna razina povjerenja u prehrambenu sigurnost. Moramo biti sigurni da Europa neće ovdje proširiti samo sve svoje ovlasti, odnosno E, ali isključivo se baviti e, štednjom, jer ako se to desi, onda će ljudi gubiti totalno povjerenje u Europsku uniju i ovdje moramo imati ovo sve na umu. Dakle, ja se veselim suradnji sa kolegama i izvjestiteljem. Kao što rekao, mi ćemo dodati neke teme i neke konkretne situacije, stvari, ali sam uvjeren da možemo doista sastaviti jako dobro mišljenje koje će biti upućeno kolegama iz Ekona. Hvala. Hvala vama, gospođe Merci, monsieur Hvala predsjedniče. Da, također se želim zahvaliti izvjestelju na radu, no za razliku od e, idealne situacije koja se islikava u ovom izvješću, Europski semestar je postao tijekom godina glavni instrument sve veće kontrole nad e, ekonomskim i proračunskim politikama država članica, daleko od učinkovitih ulaganja u oblasti zdravstva, luda politika štednje koja se vodi usprko zdravom razumu, izvela je raspad e, javnih službi odrađenih država članica, imalo je sanitarne i zdravstvene katastrofalne poslije posljedice, osobito na jugu Europe. Dakle, daleko smo od zapošljavanja i gospodarskog prosperiteta koje e, ovo izvješće želi i navodeći čitav inventar e, koji je bio dosta do prevera. Dakle, teško je složiti se s načelima, a i sa sadržajem, jer što reći o e, ovim navrat nabacanim prijedlozima koji su suprotni drugim politikama koje se svom silom nameću Europskoj uniji cirkularno gospodarstvo. Dobro, posljedice našeg načina života i traćenja, odnosno razbacivanja resursima su nešto što se ne može dovesti u pitanje. I ovdje se govori o kratkim rancima opskrbe i kaže se da se na taj način može uštedjeti 600 milijuna eura godišnje, ali zar to nije suprotno e, favori, Dakle, s jedne strane favorizira se cirkularno gospodarstvo, a s druge strane se e, uredbena opterećenja povećavaju na lokalna poduzeća i proizvođače, a ovi su već i onako izloženi e, konkurenciji međunarodnog tržišta koje nema nikakvih e, zadrški, a to je nešto što Europska unija potiče, čiji razvoj potiče, a opet to je e, uzrok e, najvećeg zagađenja na svijetu. Dakle, trebamo osloboditi e, inovativne snage koje, kojima raspolažemo doma, naše industrijalce i proizvođače. Zatim, tu je još jedna puka želja, dakle, želja samo, samo dostatnosti energetske u Europskoj uniji. Jasno je da države članice neće moći zadovoljiti svoje potrebe energetskim energijom, fosilna goriva nisu trajno rješenje, a e, izvori, e, obnovljivih izvori energije ili biološki izvori energije nisu održivo rješenje. Njihov razvoj naravno jest prioritet, ovisnost o uvozu je dakle nešto što se ne može dovesti u pitanje, to je stvarnost. Dakle, to nije popis, e, popis puki popis želja neće riješiti velike proteškoće s kojima su suočene europske države članice, već naši vlastiti resursi i naši, e, naši ljudski kapaciteti. Naravno i mi ćemo uložiti amandmane. Hvala. Thank you very much. hvala. Ne vidim da se itko drugi javlja za riječ. Predam sad dakle, riječ e, gospodinu Klenoganu ime komisije. Hvala predsjedavajući. Želim se zahvaliti izvjestiteljima na nacrtu mišljenja, također izvjestiteljima u sjeni na njihovim komentarima koje su sada iznijeli o analizi razvoja za 2017. Pozdravljamo teme koje su, navedene i podršku koju je izvjestitelj iznio za prioritetna e, područja koja su ukazana u ovom e, E, u ovoj analizi. To su naravno ova tri stupa trokuta, ponovno pokretanje investicija, strukturne reforme i e, održivi, odgovorne javne financije. Što se tiče konkretnijih elemenata koje su navedeni u izvješću e, od strane izvjestitelja slažemo se sa strateškim ulaganjima s ciljem e, razvoja e, gospodarstva i zapošljavanja. Neki govornici spomenuli su dakle da uspjeh i napredak ovisi o mjerama koje će uložiti države članice kako bi se suzbijale e, prepreke za ulaganje. Dakle, i same države članice trebaju preuzeti dio svoje svoj dio odgovornosti. Pozdravljamo spomen na Pariški sporazum o klimatskim promjenama. Sporazum je konkretno spomenut i u e, komunikaciji komisije. Konkretno spomenut jer pruža dodatne mogućnosti za europske poslovne subjekte koji mogu proširiti svoje tržište za dobra i usluge i na taj način dati svoj doprinos stvarenju ciljeva koji su dogovoreni. konačno što se tiče pitanja ulaganja i zdravstva koji je nekolicina govornika spomenula i učinka na produktivnost, eh, rad i kapital, slažemo se s izvjestiteljem da zdravstvo i zdravstveni sustavi su ključna područja koja treba obraditi u europskom semestru i glede dostupnosti i glede održivosti. Naravno, potpunosti očekujemo da će zdravstvo biti obrađivano u konkretnim analizama po državama. Očekujemo konačno verziju mišljenja i eventualne manmane i dakle to će biti posljeđeno e, odboru za ekonomska i financijska pitanja. Hvala. Hvala vama, sada trebam podsjetiti na rokove. Rokovi za amandmane bit će 14. prosinac. E, mi ćemo glasati 24. siječnja, a na Ekonu će se glasati 6. veljače. Sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. A to je razrješnica općeg proračuna Europske unije glasamo i o razrešnicama agencija koje su naše nadležnosti. Predajem odmah riječ izvjestelju, a to sam ja kako bih e, objasnio svoj nast mišljenja. Ispričavam se, prebacit ću se na talijanski. Sometimes happen. E, Dobbiamo ricordarci che eh, Moramo se podsjetiti da je ispitivanje provedbe i izvršavanja proračuna za 2015. godinu u sebi uzima u obzir ono što je zaključio revizorski sud kao i sve one agencije koje su nam na zadovoljavajući način proslijedile informacije koje smo zatražili. 2015. godina je druga godina višegodišnjeg financijskog okvira za financijsko razdoblje od 2014. do 2020. godine. Neke su e, e, izdaci bili manji u nekim proračunskim linijima, a nije bio e, iako je bio dosta visok u našem području. Dakle, 99% se ostvario od našeg proračuna, što znači da smo jako dobro izvršili taj proračun. Prelazim sada na pojedinačne podatke za provedbu. E, intervencije do kojih je došlo putem glavne uprave za okoliš 360 milijuna 251 tisuća eura koji su bili predviđeni, 99% je ostvareno. A što se tiče izvršenja plaćanja, 99,36 DG Klim je povećala na 92, odnosno 96% za plaćanje svoju stopu izvršavanja. Što se tiče javnog zdravstva, DG Sante

program za javno zdravstvo od 2014. 2020. godine je izvršen u visokoj stopi 99,9%, a sva su sredstva u potpunosti iskorištena. Što se tiče e, zdravstvenu ispravnost e, hrane, e, zdravlje biljaka, zdravlje životinja i ljudi, i 2015. godine došlo je do visoke stope provedbe, a um, bilo je i nekoliko storno plaćanja koje su e, bile prenamjenjena za fondove za hitne situacije. 2015. godine nisu izglasani novi pilot projekti niti pripremne akcije za e, e, određene e, stavke. jedino se radilo na prevozu životinja. Što se tiče pet decentraliziranih agencija za koje je naš odbor nadležan, EFSA, EMA, ECDC, EK i, e, Europska agencija za okoliš, e, podsjećam da je mnogo toga e, napravljeno u tim agencijama koje pomažu evropskoj institucijama da izrađuju politike za koje su nadležni. Važno je da imaju e, dovoljno e, personala kako bi mogli ostvariti svoje ciljeve i mi ovdje ponavljamo da treba imati odgovarajući proračun jer E, to su prethodnih godina tražili i parlament i e, revizorski sud. E, I govorilo se o godišnjim programima rada i samoj procjeni. I tražilo se da se daju više pojedinosti vezano za javne natječaje. I isto vrijedi za primjedbe Europskog parlamenta o, provedbi za 2014. godinu. Naročito što se tiče EFSE, je unutarnji revizija za znanstvene aspekte rada te agencije. Dakle, na osnovi onih podataka koje smo raspolagali i s kojima je raspolagao revizorski sud, da je razrješnica za komisiju za nama nadležne E, aspekte za 2015. godine, a da, e, da se ne može dati to isto za agencije koje mi nadziremo. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Odmah e, prva ima riječ kolegica Kadenbach. Hvala. Srdačno zahvaljujem izvjestitelju. Kao što smo već i prije nakratko spomenuli, e, ova mišljenja su vrlo sveobuhvatna i održava i mišljenje našeg odbora vezano s to o čemu govori izvješća revizorskog suda. Mislim da isto tako treba zabilježiti da u biti su e, svi, sve prijedloge revizorskog suda u agencijama ili trenutno u provedbi ili su već i provedeni Dakle, ako netko iznosi preporuke, ako to onda ova druga strana potpunosti ignorira, onda to ne ukazuje na baš dobru suradnju, ali ovdje vidimo da ta suradnja dobro funkcionira. I mislim da s naše strane neće biti mnogo amandmana, mislim da postoji samo nekoliko točaka e, koje bismo htjeli još i više naglasiti e, kao socijaldemokrati, ali inače se možemo pridružiti e, onome što je kolega Labija napisao. Hvala vam. Hvala lijepa. Gospodin Selimović je sljedeći. Hvala lijepa. Ja ću samo najaviti da mislimo podnijeti neke amandmane na ovo izvješće. Mi smatramo da je mišljenje dobro i zadovoljni smo s nekim eh, razvojima po pitanju toga da se recimo smanjuje stopa pogreške ali mislim da bi trebali nešto ipak reći s naše strane i stoga sam vam htio reći da ćemo podnijeti nekoliko amandmana. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Dornanu. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Vrlo je teško e, ne pridružiti se e, ovome što je rečeno pet agencija našeg odbora Vidim da je financijsko upravljanje dobro, da imamo smanjenje broja pogreške, da se odobrena sredstva dobro um, upravljaju i da se racionalno koriste osoblje. Neki od tih agencija su morali smanjiti svoje broj osoblja prema onih 5% uštede koje vrijede za Europsku komisiju, primjerice kada se radi o Europskoj agenciji za okoliš i na homogen način treba nastaviti sa tim nastojanjima no ipak učinkovitost treba mjeriti uzevši u obzir dakle proračun i broj osoblja, što je različito od agencije do agencije. Što se tiče samog sadržaja, Europske agencije koje su nadležnosti našeg odbora imaju problem sa transparentnošću i sa legitimnošću. To je još i više tako, zato što imamo primjerice Europsku agenciju za lijekove, Europsku agenciju za kemikalije, koje jako ovise o privatnim financijskim sredstvima. Ta činjenica dovodi do toga da neke prakse nisu za nas u potpunosti zadovoljavajuće. Sjećamo se da je došlo do jednog incidenta, doduše iz 2014. godine, kada smo imali jedan zahtjev za izdavanjem dozvole za stavljanje na tržište taj zahtjev nam je bio dosta sumnjiv i bio je za u Europskoj agenciji za kemikalije. Zatim sukob interesa, to je još jedna druga ilustracija svega toga. A imamo i primjerice Europsku agenciju za sigurnost hrane gdje nismo dobili nikakav konkluzivnu odgovor naše zabrinutosti. Ove agencije moraju raditi na transparentan način, to je izuzetno neophodno zajedno sa znanstvenom zajednicom. Primjerice kada se radi o stavljanju na tržištu nekih lijekova, tu prije svega mislim na Cijepjevo Gardazil i na Salvarix. A Europski parlament, eh, u kojem su zastupnici demokratski zabrani, eh, ima isto pravo govoriti e, o recimo nečemu čime se bavi naravno EFSA. Što se tiče javnog zdravstva, mislim da moramo tu se prije svega baviti europljanima, a tu govorimo u ovim e, izvješćima o velikom pritisku do kojeg dolazi zbog priljeva migranata, primjerice u trećem programu za zdravlje. Vidimo da europski građani e, izlažu velikom riziku vezano uz različite migratorne bolesti ili uz e, neke patogene koji su prisutni u trećim državama ili pak vezano uz loše higijensko stanje u centrima za prihvat koji su prenapučeni. I naravno da ćemo mi podnijeti amandmane vezano uz sve to. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. A sada bismo htjeli saslušati komisiju. Ne znam ko je tu prisutan, ko želi krenuti. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Što se tiče glavne uprave za okoliš, za klimu i Europsku agenciju za okoliš, 2015. i 2016. godina su bile vrlo važne godine zato što se tu kao prvo radilo o prvim godinama u kojoj su se realizirali e, programi na temelju nove pravne osnove programa LIFE i završavali su se projekti koje smo zaprimili iz prethodne pravne osnove LIFE Plus. I što se toga tiče, mi smo zadovoljni sa izvršenjem tih programa u 2015. 2015. godini. Kao prvo što se tiče izvršenja proračuna, tu imamo dobru stopu izvršenja proračuna, a prije svega možemo zaprimiti da je zabilježite došlo i do poboljšanja u odobrenim sredstvima za plaćanje u glavnoj upravi klima, koja je izgleda sada našla svoj ritam rada vezano uz projekte i ugovore koji se odnose na neke nove metode, primjerice vezano uz emisije stakleničkih plinova. I tu imamo gotovo 100% izvršenje u svakom slučaju više od 95% izvršenje vezano u sve to što je izrazito pozitivno. Istina je da u 2015. godinu nismo kao proteklih nekoliko godina patili od eh, nedostatka odobrenih sredstva za plaćanje, što nam je omogućilo da plaćanja i sve druge troškove možemo izvršiti, a da ne moramo sve to odgovoriti što je izuzetno pozitivno. Druga točka tiče se eh, legalnosti i regularnosti. Neki od vas eh, su rekli da imamo određenu stopu pogreške. Revizorski sud je iznio nekoliko dosta preciznih preporuka. Mi smo bilateralno s njima o tome razgovarali, ali Revizorski sud je rekao da nijedna od tih preporuka ne opravdava da u izvješćima koje su objavili se pridaje preveliku važnost tome, da se dakle to bi to trebalo javno izneti u tim izvješćima. Mi smo to bilateralno riješili odgovorili smo njihove preporuke i rekli smo da ćemo provesti iste. Imamo više elemenata u tim preporukama. Kao prvo, Revizorski sud je tražio u tom trenutku da se pojednostave i e, pojasne tekstovi, prije svega konvencije o e, subvencijama, što smo donijeli 2007. godine i kao drugo da se bolje poprate programi tijekom samog izvršenja. I sada evo se pokazuju prvi rezultati tih mjera koje smo uveli u ovim trenutnim rezultatima se to vidi. I najzad jedna primjedba jer e, se u mišljenju govori o e, pilot projektima i pripremnim programima i naravno tu se radi o područjima gdje možemo napraviti veliku razliku. Što se toga tiče, jedan primjer kojeg smo vidjeli u 2015. godini, imali smo pilot projekt BEST, e, to je bio jedan pilot projekt e, za zaštitu bioraznolikosti u prekomorskim regijama poput Nove Kaledonije ili Kanarskih otoka primjerice i na zadovoljavajući način smo obavili taj pilot projekt i on je pokazao jako dobre rezultate. Mislim da bi to mogao biti jedan uzor za ostale e, pilot projekte jer je izuzetno uspješan. I sada ću predati riječ e, mom kolegi iz DJ Sun. Hvala za glavnu upravu e, glavnu Bosante. Mi smo odgovorni za sigurnost hrane i za prevenciju bolesti i nadzor bolesti. Mi pozdravljamo da je stopa izvršenja bila jako dobra a e, agencije e, tu želim spomenuti za što se tiče hrane i sočne hrane da su neka odobrena sredstva e, za obveze bile vraćene što je vezano uz način rada države članice. Naravno komisija može isplatiti sa sredstva samo prema onome što je države članice što znači da će onda sukladno tome se spustiti stopa izvršenja. I želim uvjeriti izvjestitelja da kada je revizorski sud e, iznosio preporuke ili primjedbe različitim agencijama, naravno da e, se zaposlenici iz Europske komisije bave time da se te preporuke poprave sa akcijskim planovima koji će se doista i provesti. Hvala vam. Hvala lijepa. Ako nema nikakvih drugih zahtjeva, Onda se možemo prisjetiti vremenskih rokova. Dakle, rok za amandmane bit će 14. prosinca u 12 sati. Glasat ćemo na odboru Envi ovome na sastanku od 30. i 31. siječnja, a glasanje u odboru KONT održat će se u ožujku. I sada ćemo počekati dvije minute da nam se pridruži izvjestitelj e, sljedećeg e, izvješća, to je gospođa Kavezon. Dakle, dvije minute stanke pa krećemo dalje. Gospođo Kadenbach, izvolite. Oprostite, mogu li iskoristiti ovu stanku, budući da to ne stoji na programu za današnje današnji ali sam vrlo sretna zbog toga što što se tiče stajališta ovog parlamenta i stajališta nezavisnih studija, se komisija sada pridružila nama e, vezano uz e, direktivu o zaštitu staništa za floru i faunu, da imamo s time dobar temelj za zaštitu i da se ne mora ništa promijeniti tijekom e, refita, već da to možemo nastaviti provoditi u budućnosti. Mislim da je to vrlo važan uspjeh našeg odbora i dobro da smo tu bili pomalo tvrdoglavi i želim svima zahvaliti. Gospodin Florenc. Da, on me sada iritira, ali moram vas ipak e, podržati. Ispričavam se. Ovaj telefon je novi, ne znam kako ga mogu utišati. Ispričavam se. Dakle, slažem se s time da ne krenemo ponovno razmatranje cjelokupne direktive o staništima za faunu i floru, bilo da se radi o meni kao poljoprivredu niti ili o udrugama civilnog društva i s time se slažem. Ali imamo smjernice za provedbu koji su potpunosti krive i na kojima moramo raditi. Tu komisija mora sudjelovati u tomu. Evo jedan primjer. Prije nekoliko dana sam bio u Švedskoj oni su tamo htjeli izraditi nekakav plan i zatim je komisija rekla u redu napravite to. Onda su švedske vlasti izradile vrlo dobar plan i pet puta su im ga vraćali zato što netko u Briselu se pravi svecem zaštitnikom prirode i odbija takve planove smjernice za provedbu. Ako vam kažem kako se one razvijaju, mislim tu ne sudjeluju u tome niti jedan parlament, niti jedan političar, oni rade što žele. I moram reći, dragim kolegama iz komisije, ako tako nastavite raditi, onda će e, građani pobjeći od nas. To možete reći vašem povjereniku, a isto tako i vašem glavnom direktoru. Hvala vam na komentarima. Da, ovo nisu bile sretne želje za Božić. I sada ćemo prekrenuti sa na nekoliko minuta i pričekat ćemo našu izvjestiteljicu za sljedeću točku. Okay, we can uh, restart with the next point in our agenda that is uh, Pređemo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o razmjeni mišljenja o amandmanima o pristupu lijekovima. šesto Sedamnaest amandmana je uloženo, a izvjestiteljica naravno ima jako puno posla da nađe kompromise. Daću odmah riječ izvjestiteljici i da nam kaže kako je to radi s tim amandmanima kako bismo na kraju poslučili dobre rezultate. Hvala. Oprostite Nisam znala da ćemo tako rano početi, a bila sam na jednom drugom sastanku. Kao što je to rekao predsjednik, uloženo je 617 amandmana. Prema tome, e, bit će tu puno posla, ali je suradnja između izvjestiteljice mene, dakle izvjestitelja u sjeni, jako dobra. Mislim da ćemo uspjeti postići konsenzus koji nam je potreban za temu poput ove. Dva ili tri puta morali smo odgoditi e, izvješće na odboru, ali uspjet ćemo ostvariti naš cilj. Svi uloženi amandmani pokazuju da ova tema izaziva veliko zanimanje. E, on, njihova mnogobrojnost više je dokaz toga nego različitih mišljenja. Naravno da mišljenja jesu različita, ali broj amandmana ukazuje iznad svega da je ovo tema koja jako e, je važna jer mi želimo omogućiti bolji pristup lijekovima za sve europske građane. Dobar izvorni prijedlog zasnivao se na činjenici da se e, često mnogo toga um, uludo trošilo mnogi lijekovi. Moramo uzeti u obzir i druge faktore, međutim, koji im su važni za to područje za farmaceutsku industriju. E, treba voditi ispitivanja, e, moramo se pozabaviti pitanjem opskrbe određenih zemalja, zatim birokracijom, fragmentiranim tržištem u nekim državama članicama i općenito kakav je pristup lijekovima. Moramo dakle globalno sagledati sve faktore koji mogu imati utjecaja i onda se treba raditi na tome da se svi ti parametri poboljšaju. Komisija daje neke podsticaje, primjerice na planu intelektualnog vlasništva. Radili smo na tome da proučimo i kakav je povrat javnih ulaganja. Analizirali smo također i pitanje generičkih lijekova. Tu je uložen određen broj amandmana kojima se zahtjeva veća konkurentnost tog sektora, a također i određena jamstva Treba dakle imati učinkovitije lijekove, lijekove koji će biti konkurentni kako bi se njima olakšao pristup u Europskoj uniji. Velik broj amandmana bavio se i potrebom da se frekventiranje i procjene ukinu u Europskoj uniji. E, situacija je različita u različitim državama i treba dakle analizirati način na koji se određuje cijena lijekova kao i način na koji se ti e, lijekovi e, u kojim postocima se e, ih plaća socijalno osiguranje. Za sada, kao što sam već rekla, jako dobro surađujemo predložili smo 70 kompromisnih amandmana koji bi trebali pokriti sadržaj svih uloženih amandmana. S obzirom na ozračje na našim sastancima, mislim da će većina klubova dati podršku većini kompromisnih amandmana. Ti kompromisni amandmani ukazuju na sve veću suradnju i transparentnost u odnosu na države članice. Potrebno je da Europska komisija se bavi e, regulativom koja se odnosi na Europsku uniju na tom planu. Još jedan instrument kako bi se e, omogućila Dakle, ono na što se komisija treba usmjeriti, a to je istraživanje i razvoj i konkurentnost naših e, industrija, e, bi bila ta da se sve što je vezano za intelektualno vlasništvo e, poboljša i da pratimo instrumente podsticanja kako bi ti instrumenti bili dobro prilagođeni ostvarivanju ciljeva. Potrebno je više inovacije, više razvoja kako javnih, tako i privatnih. Govori se o tome kako bi trebalo imati povrat ulaganja na tom planu. Spominje se i važnost konkurentnosti generičkih lijekova velik broj zastupnika izrazio je zabrinutost opskrbom lijekova. Želimo također napredovati u nadzoru lijekova. Mnogi su govorili o jamstvima i provedbi brzih e, ispitivanja i govorili su o potrebama da se izradi plan za nove antibiotike. Kao i da se radi e, na e, rijetkim bolestima. Ovo što sam sada iznijela, glavne su teme, ima ih naravno i drugih, ali nadam se da ćemo doći do ovih kompromisa. Hvala, a sada izvijestite u sjeni karl Florenc. Hvala lijepa e, izvjestiteljici. I e, vama želim sve najbolje za Božić. Vi ste nam poslali vrlo lijepe čestitke. Svi mi želimo uspjeh, svi mi radimo za iste ljude i svi se mi bojimo bolesti. Prema tome trebamo svi biti isto mišljenici. Moram reći da sam u početku bio prilično skeptičan, a i sada sam djelovično skeptičan zbog ograničenja nadležnosti Europske unije. Međutim, čuo sam sada mnogo toga. E, neke stvari koje je rekla kolegica Auken. Pa sam si rekao, pa možda i nisu u krivu i zato sam je spreman slijediti. To je već samo po sebi uspjeh. Bojimo se naravno da liječenje bolesti košta sve više i više. To moramo uzeti za ozbiljno. Ponekad kada se definira određena cijena, stvari se uvijek ne razvijaju dobro. Ponekada se mora čak i tužiti sudu. Pa to je jasno, tako se postupalo i u Njemačkoj. Međutim, ne mislim da Njemačka može nametnuti fiksne cijene lijekova. Prije određenog broja godina mi smo u mojoj zemlji ukinuli socijalizam i komunizam. Ne mislim da ga treba sada uvoditi komisija. E, sustav određivanja cijena vrlo je složen. Slažem se s određenim brojem prijedloga recimo da se Austrija i Benelux objedine kako bi imali veću količine i kako bi njihova riječ imala veću težinu u odnosu na industriju. Mislim da je to dobro, to slijedi tržišno gospodarstvo i tu se u potpunosti slažem s vama. Nadalje, zahvalan sam vam jer ste izbacili početni ton samog izvješća. Zvučalo je kao da to piše mladi socijalisti. Pa dobro, ni sada ne zvučite konzervativno, ali svejedno. Ne smijemo zaboraviti da je farmaceutska industrija ipak jako puno E, e, djelovala inovativno. E, ne smijemo je optužiti za sva zla. Prije 20 godina ljudi su umirali od određenih bolesti, sada to više nije slučaj. Naravno, farmaceutska industrija ne sastoji se od svetaca i moraju biti podložni određenim pravilima. Jako je dobro da pristupiti tome e, tako što se procjenjuje e, rad. E, moramo djelovati s određenim sinergijama i to je dobro i tako to već u nekim sektorima i radimo. Mislim da se moramo usmjeriti na znanstveni dodanu vrijednost. Moramo također govoriti o moralnim i etičkim aspektima. U svakom slučaju želim vam puno sreće u radu. Teško je e, da e, poistovititi etiku sjevera i juga Europe i budete li previše na to usmjereni, tako ćete doživjeti i mirovinu. U svakom slučaju treba se više pozabaviti znanstvenim kriterijima. Što se pak tiče intelektualnog vlasništva, ima nekih stvari koje me tu smetaju. One koji puno ulažu kako bi razvili nove patente, e, morali bi moći njih i iskoristiti. Jer u protivnom će naša djeca se dobro školovati, ali neće biti ništa od toga jer više neće imati patente. Poznajem mladića koji uzgaja e, biljke. Biljke koji e, mogu e, ispustiti i eliminirati određene štetne elemente na odlagalištima. Treba podržati takva istraživanja moramo naravno se pozabaviti i s time kako da se sadašnja situacija malo poboljša, ali nisam zato da se radi sve na općeniti način. Što se tiče patenata, kada postoji neki aneks, mi to kritiziramo i e, to je ispravno jer kada neki patent istekne onda mu se doda aneks kako bi e, mu se produžila valjano za 10 do 20 godina, a zapravo e, gledamo kako on ima kliničku učinkovitost. To je ono što je najvažnije proučiti. Što se cijena tiče, tu ne mogu ništa dodati što već e, ne znamo. Nordijske zemlje Benelux i Austrija e, to sada pokušavaju rješavati na bilateralan način. I mislim da je to dobro, naročito ovim vremenima kada se općenito kritizira Europa. Što se tiče generičkih lijekova, da, slažem se s vama u mojoj zemlji. Generički se lijekovi puno koriste i možemo to samo podržati, naročito za one ljude koji Mm, nisu tako dobro stojeći. Trebamo nešto napraviti za njih, trebamo se dakle usmjeriti na generičke lijekove. Zahvaljujem izvjestiteljici na svemu što je načinio i e, nastavit ćemo s ovom odličnom suradnjom. Hvala lijepa. E, I ja bih se sada pridružio onome što je rekao kolega i zahvalio izvjestitelju, e, odnosno izvjestiteljici. Što se tiče ove same tematike, Potvrdit ću zabrinutost koju smo čuli već puno puta na našim sastancima. I to smo rekli e, kada smo razgovarali među izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Što se tiče toga koliko lijekove ljekove pokrivaju zdravstvena osiguranja u državama članicama, moram reći e, da oni tu ne poboljšavaju proračun za zdravstvo. Ali ono što je bitno su sustavi e, koji e, omogućuju adekvatan pristup lijekovima, jednakost. Ja mislim da konkurentnost mora biti vrlo značajna, da ju se mora podržati. Mislim da nije dovoljno govoriti o univerzalnom pristupu zdravstvenim uslugama. E, treba govoriti o pristupu zdravstvenim uslugama, kao što smo to već rekli puno puta, jednostavno moramo reći da je stvarnost takva da mnogi nemaju adekvatan pristup zdravstvenim uslugama. Samo europski pristup omogućit će da se situacija poboljša i da se omogući inovativnost i u ovom sektoru postoji značajna dodana vrijednost za tržište kada se radi o inovacijama i postoji konvergencija da cijene budu održive za inovativne ljekove. To je ono što mi već dugo tvrdimo. Cijene lijekova jako su bitne kada se govori o pristupu lijekovima. Postoje marže kako bi došlo do poboljšanja e, u suradnji. Kada se pak radi o procjeni tehnologija za zdravstvo, moramo uštedjeti industriji e, pretjerane troškove kako bi e, cijena E, bila adekvatna kada ti lijekovi dođu na tržište. Već smo čuli da je prava inovacija ona e, koja će biti dobra za sve gospodarske subjekte u zdravstvu, ali koja će istovremeno biti dobra i za pacijente. Ako e, pak industrija e, bude i dalje imala jako visoke cijene, pacijenti neće njima imati pristupa, što znači da većini stanovnika pristup tim lijekovima neće moći biti dostupan. Takvi su dakle stavovi kluba ALDE. A osim toga potrebno je da nacionalna tijela bolje surađuju kako što se tiče određivanja cijena, tako i što se tiče e, postotka plaćanja tih lijekova od strane sustava zdravstvenih osiguranja. Moramo također e, izraditi e, praćenje toga kako se provode pristup novim lijekovima. To smatraju i stručnjaci, a to mi smatramo i kao izvjestelji u sjeni. Potrebno je sustavno pratiti i prikupljati podatke o e, kliničkim e, pokusima i ispitivanjima i moramo procijeniti na pouzdan način dodanu vrijednost novih lijekova moramo paziti kakve će biti cijena lijekova i tražiti da podaci budu povjerljivi u državama članicama. Mi smo sve ovo proslijedili našoj izvjetiteljici koja je zaista jako puno radila kako bi pomirila mišljenja različitih klubova zastupnika. Stoga je treba pohvaliti u njezinom radu. Moramo reći da smo također ostvarili veliki uspjeh što se tiče postizanja političkog konsenzusa. Potrebno je ipak dati jasniju poruku za javno mnjenje. Moramo dakle građane obavještavati o tome što mi radimo. radimo na tome da postignemo najbolji mogući e, uspjeh kako na stručnim sastancima s izvjestiteljima u sjeni, tako i na javnim sastancima i nastavit ćemo tako i raditi. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I ja se želim zahvaliti svima koji su e, govorili o ovom izvješću, ali kada gledam na e, naslov samog izvješća, prvi problem pristupačnosti lijekova jest upravo taj e, kakva im je cijena. A osiguranje moraju moći pokrivati e, cijenu tih lijekova. Jako dugo su farmaceutski laboratoriji imali 20-godišnje monopole do 2000. godina oni su imali oko milijardu profita godišnje. A nakon toga došlo je do problema s inovacijama i onda su počeli eh, proizvoditi lijekove koji su bili jako slični onima koji su već postojali. A kada bi se eh, došlo do nekog lijeka koji bi zaista liječio neku bolest, onda su laboratoriji sami određivali cijene. I sada moramo reći da postoje neki lijekovi koji imaju apsolutno nevjerojatno visoke cijene. Bila sam na kolokvi u komisijama i čula sam da postoje obvezne licence i onda e, smo se pitali zašto oni ne koriste obvezne licence koje se koriste od Brazila do Alžira u današnje vrijeme. A e, lijek poput Sofus Bevera koji košta ovdje 100 eura u Alžiru košta 2000 eura. Tu je nešto gdje biste mogli pomoći, rekli smo komisiji, da države imaju obvezne E, obavezne licence kako se ne bi u potpunosti radi toga srušio sustav e, zdravstvene skrbi. A isto tako treba e, se povezati povezati i druge elemente ovdje, recimo istraživanje i pomoć za razvoj jedan eh, neovisan časopis eh, za liječnika je rekao da u 40 posljednjih godina samo dva nova lijeka eh, su stavljena na tržište za borbu protiv tuberkuloze, a mnogo ljudi još i dalje umire od tuberkuloze, dok je 14 novih lijekova se pojavilo za liječenje alergije na pelud. Dakle, jednostavno to pokazuje kako se ulaže u e, one lijekove e, koje se odnose na bolesti koje će koristiti ljudi koji novac imaju. Dakle, treba jako e, povezivati e, cijene i inovativnost i kontrolirati. Što se tiče dodjele patenata, bilo na europskoj razini ili u državama članicama, što je normalno, e, dobiti patent jer se radi inovacijama. Ali kakva je tu dodana vrijednost? Gledamo na tehničke izume. Liječnici svijeta je jedna udruga i je napala Europski patentni ured jer je rekla da sofisbir nije inovativan liječnik i naravno oni su dobili tužbu. Ali e, zašto je to važno? Važno je zato što se stvari trebaju rješavati na nivou država i određivanja cijena. Inovativna tehnologija nije nužno ta e, koja e, liječi. E, jednostavno inovativnost ne znači nužno dodana e, vrijednost prilikom liječenja. Ovo izvješće je e, dobro, ali e, moramo mi se pokazati inovativni, pokazati da patenti u današnje vrijeme ne predstavljaju jamstvo o tome da novi lijekovi odgovaraju potrebama koje postoje u zdravstvu u svijetu. Moramo usmjeriti patente za one patologije kojih ima puno u svijetu. Moramo e, gledati kakva je situacija s vto Mi smo sada u potpunosti podređeni e, laboratorijima i farmaceutskoj industriji. A što se tiče ebole i drugih e, bolesti, a ja se bavim izaslanstvima za države Afrike, Kariba i Pacifika primjerice. I tu postoji e, puno toga e, gdje bismo mi morali financirati ona e, istraživanja lijekova gdje laboratoriji to ne žele činiti. Hvala gospodin Pedičini. Hvala. E, zahvaljujem se i e, izvjestiteljici Kabecon. Proste, mikrofon se isključuje. Ja ću se koncentrirati na hepatitis C. E, iskoristit ću to kao primjer da ilustriram naše stavove. Za početak neki podaci. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da sada postoji između 130 i 150 milijuna ljudi koji imaju hepatitis C. Otprilike 700 tisuća njih e, umire od posljedica te bolesti i e, moramo reći da je podatak zabrinjavajući da u, e, na sjeveru e, Europe prevalentnost je od 0,1%, u središtu Europe, središnjoj Europi oko 2%, dok na jugu Europe od 2,5 do 3,5%. S obzirom na te velike razlike u različitim dijelovima Europske unije, čini nam se čudnim da Europska komisija za sada još ne uspjeva pokrenuti dobar akcijski plan za liječenje hepatitisa C. Ali možda to i nije tako čudno, jer nama se čini da je zgodnije održavati bolest nego li se održavati zdravlje kada se pokušava zapravo od neke bolesti stvoriti kroničnu bolest jer je to ogroman izvor prihoda. Hepatitis C može se iskorijeniti. Našim amandmanima htjeli smo pokazati da je vrlo važno da se e, pozabavi ranim otkrivanjem i da se izume ovi lijekovi. Kao što je rekla upravo kolegica Rivazi, E, postoji lijek koji ima abnormalno visoki e, cijenu koji sprečava širenje virusa. E, u Njemačkoj, na primjer, ima 43 tisuće liječenih osoba, u Francuskoj oko 40 tisuća osoba, u Španjolskoj 25 tisuća 25 tisuća bolesnih. Naravno, u e, Španjolskoj se manje izvaja novaca za to, ali taj e, lijek košta 270 puta više nego li što mu je proizvodna cijena. Ono što nam se čini da je zaista problematično jeste da E, moramo gledati više na same pacijente i e, zašto se ne bismo na jedan hraban način bavili time u našem izvješću i radili na tome da se pozabavimo zdravljem zaraženih e, hepatitisom C. A i odbor za predstavke se bavio tim pitanjem jer se mnogima spriječava mogućnost da napreduju. Hvala gospodin Dorfman. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, vrlo kratko. Ja sam isto podnio nekoliko amandmana vezano uz prekograničnu prodaju lijekova. To je doista problem, zato što baš u e, graničnim područjima i područjima gdje e, dolazi mnogo turista je često teško sa receptima iz inozemstva e, kupiti lijekove zato što taj lijek nije dostupan u toj pojedinoj državi članici. Meni je jasno da je to nacionalna nadležnost i da postoje države članice Europske unije koje takvu prodaju na prekograničan način između lijeka ne dopuštaju, koji su to uredili, ali druge države poput Italije to nisu napravili. Dakle, za jednog ljekarnika u Italiji nije moguće E, prihvatiti e, recept za neki lijek iz Njemačke ili iz neke druge države članice kada mu pacijent dođe s takvim receptom. I iako je to svakako nacionalna nadležnost, mislim da bismo tu trebali izvršiti određen pritisak, jer mislim da je to isto tako sastavni dio europskog jedinstvenog tržišta. Hvala vam lijepa. Thank you much, Caputo. Hvala vam, gospodin Caputo, izvolite. grazie, presidente. No, Hvala. Prije svega želim zahvaliti kolegici Kabecon na izvrsnom e, radu jer e, je se dugo e, radilo i dugo se pripremala, a osim toga svi smo mi različitih klubova zastupnika pridonijeli tome i zato imamo tako dobar rezultat na vrlo delikatnu temu temu pristupa ljekovima. Smatram da je to vrlo bitna tema. Ekonomska kriza je u velikoj mjeri utjecala na pristup ljekovima, naročito eh, među siromašnijim slovima u društvu. S druge strane, moramo reći da iako Europska unija ima dobro zakonodavstvo e, po pitanju pristupanja ljekovima, još uvijek e, mnogi e, sumnjaju u tome jesu li generički lijekovi jednako dobri kao lijekovi pojedinih marki. Potrebno je da potrošači imaju povjerenja u generičke lijekove. Smatram da je to vrlo važno, naročito za one koji nemaju puno novaca za liječenje. Kao e, što se često događa, ja sam to u pitanju uputio komisiji, komisija mi je odgovorila da oni već jako puno rade i da to statistike potvrđuju. A e, iz onoga što je naša izvjestiteljica pokazala jest e, da još uvijek ima problema na tom planu i nadam se da će komisija na puno iscrpniji način odgovoriti cijelom parlamentu i pokazati da želi napraviti nešto bitnije na tom planu. Hvala, sada riječ komisiji koja je među nama. hvala, predsjedniče. Komisija želi iskoristiti ovu prigodu i zahvaliti ponovno Europskom parlamentu na jako važnom i vrijednom doprinosu u raspravi o pristupu lijekovima. Vidimo da je obavljeno puno jako dobrog kvalitetnog posla i uložena je velika energija u pripremu ovog izvješća. Također primamo znanje veliki broj amandmana i to pokazuje političku osjetljivost ovog pitanja te predstavlja izazov da se dođe do dogovora oko onoga što je potrebno napraviti i na europskom i na nacionalnom nivou. Istovremeno primjećujemo veliku raznu konvergentnosti u među ciljevima, osobito da se pravovremeno omogući pristup e, inovativnim lijekovima za sve pacijente i to po pravednim cijenama, a istovremeno uz potrebu zadržavanja konkurentne farmaceutike u Europi. kao što je rekao 12.10. E, odbor e, za zaštitu okoliša i u skladu sa zaključcima e, vijeća iz lipnja ove godine, komisija je spremna raditi na ključnim elementima i dopustite da istaknem nekoliko njih. Najprije optimalna uporaba farmaceutskog zakonodavstva i regulatornih instrumenata za pravovremen pristup e, lijekova za pacijente. Želim biti jasan. Svaka vrsta marketinške autorizacije mora ispoštovati standarde sigurnosti, učinkovitosti i kvalitete koja je uspostavljena na europskom europskoj razini. Kao drugo moramo uspostaviti dobru interakciju između različitih dionika koji sudjeluju u ovom lancu. Od istraživačkog rada, razvoja do e, marketinških e, autorizacija te odluka o određivanju cijene, povratka novca i farmakovigilanciji i doista nepotrebne, ne, nepokredna dupliciranja i nekoordinirani rad koji izazivaju kašnjenje e, i nepotrebni troškovi u zdravstvenom sustavu i kod razvoja tehnologija. Kao treće, komisija želi pokrenuti studiju temeljenu na dokazima o provedbi certifikata za stupanje na tržište određenih e, odnosno lijekova. Danas će komisija na sastanku Vijeća EPSCO predstaviti metodologiju i rokove ovih studija i naravno komisija će parlament obavješćivati o ishodu toga svega i o tijeku. I konačno radimo na inicijativi o procjeni e, zdravstvenog stanja i rad i veselimo se pomoći koju će nam e, parlament u tome pružiti. Također moramo imati na umu međunarodno preuzete obveze u sektoru zdravstva i e, intelektualnog vlasništva koje e, poštuje Europska unija. Po našem mišljenju spomen na ovo bi bio poželjan i dobrodošao. Ovo nije istrpan popis, ali teško je biti precizni kada kompromisni amandmani još nisu poznati. U svakom slučaju komisija će blisko pratiti ovaj postupak i razmatrati svoje stavove I konačno ako određeni zastupnici parlamenta i u parlamente vjeruje da komisija ima određenu ekspertizu koja bi mogla biti od koristi, kao što znate uvijek smo na raspolaganju da vam pomognemo. Najpša hvala predsjedniče. Hvala vama, a sada dajem riječ e, izvjesteljici e, gospođi Kapesan Ruisa da zaključi ovu raspravu. Hvala, želim početi i zaključiti tako što ću zahvaliti kolegama izvjestiteljima u Sjeni. Kao što smo mogli uočiti, postojala je velika i kvalitetna suradnja što se tiče glavnih elemenata. Mislim da smo u potpunosti u stanju dogovoriti se. Tu je još e, određeni broj tema koje trebamo zaključiti. Osobito iskorjenjivanje hepatica C ili nekih eh, bolesti za koje postoje lijekovi koji mogu spasiti živote. Treba također podubiti provedbu uredbe koju smo spominjali. No, kao što sam već rekla, još ima posla koji treba obaviti. Puno toga je već napravljeno glede ovih 617 amandmana, ali ponavljam svoju namjeru. Želim da i dalje radimo u dobrom e, duhu suradnje, jer ako želimo da poruka bude jasna, onda ovo izvješće mora biti dosljedno. I imajući na umu broj amandmana i izazova koji postoji, i zanimanja koje postoji među različitim klubovima zastupnika. Kao što rekao, treba veliki trud uložiti, ali konačni rezultat je važan, mora biti koristan, pragmatičan i pružiti odgovore na pitanja koja nam postavljaju naši sugrađani. I u potrazi za tom dosljednošću bit će nužno ostvariti svačiju suradnju. Hvala. Hvala vama. Želim samo posjetiti na rokove. Dakle, na nju glasat ćemo 31. siječnja, a na plenarnom u veljači imat ćemo točan datum. Nemamo ništa pod razno, samo želim podsjetiti da je sljedeći izvanredni sastanak zakazan za 15. dakle idućeg 15. idućeg tjedna u Strasburu i tu će se glasati o reformi sustava ITS i sljedeći 12. siječnja u Briselu redoviti sastanak. Sada možemo zaključiti sastanak eh, danas, ali podsjećam da ovdje u ovoj dvorani imamo božićni domjenak. Najljepša hvala.